Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Mislim da možemo nastaviti s radom. Krećemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu poželjeti dobrodošlicu gospodinom Peterom Pelegrinijem, koji je zamjenik premijera Slovačke republike za ulaganja informatičko društvo i predsjedatelj Vijeća Europske unije. Razgovarat ćemo s njime o prioritetima slovačkog predsjedanja Europskom unijom. Kao što znate, na početku svakog predsjedništva vijećem e, ministar zadužen, nadležan za kohezijsku politiku, dolazi na sastanak našeg odbora kako bi objasnio prioritete e, vezane uz politike koji su u našoj nadležnosti. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti gospodina Pelegrinja i želim podsjetiti da Slovačka preuzima predsjedništvo vijećem u posebno teškom trenutku e, za, u povijesti Europske unije. Osim gospodarskih i socijalnih poteškoća s kojima se države članice dalje suočavaju, Europska unija također se mora početi nositi sa posljedicama nedavnog referenduma u Ujedinjenoj kraljevini te pokušati pronaći adekvatne odgovore na sve veći kriticizam od strane naše javnosti. Međutim, usprkos svim tim izazovima i tom kontekstu koji je vrlo zahtjevan, naš se rad na zakonodavstvu treba nastaviti. Želim vama, lovačkom predsjedništvu, mnogo uspjeha. Možete nam vjerovati, mi vam dajemo potporu. Predlažem da slijedimo uobičajeni način rada za ovakvu vrstu razmjene mišljenja. Najprije ću zamoliti gospodina ministra da održi uvodno izlaganje, možda 15 minuta ne duže, a onda ću dati riječ e, zastupnicima i naravno dat ćemo najprije riječ koordinatorima. Gospodine Peregrini, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, dobar dan uvaženi e, zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam što ste mi dali priliku da kao zamjenik premijera Republike Slovačke predstavim prioritete naše zemlje tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije kao i naš program u području kohezijske politike. Kao što je gospođa predsjednica rekla, slovačko predsjedništvo dolazi na scenu u trenutku kada se Europska unija zaista nalazi u situaciji bez premca Ishod referenduma o članstvu Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji postavio je pred nas novi izazov. Prvi puta u povijesti moramo se suočiti sa situacijom u kojoj država članica napušta Europsku uniju. Preuzimanje predsjedništva u ovom teškom trenutku zaista bi trebalo biti viđeno kao prilika. Upravo tamo gdje drugi vidje rizike i izazove, za nas bi to trebala biti prilika. Europska unija treba postati jačom, boljom i gdje god je moguće ujedinjenijom. Moramo dati e, zapravo pozitivan plan koji je razumljiv kako građanima, tako i poduzećima. Ja sam svjestan ključne uloge koju nacionalni parlamenti i Europski parlament igraju u našoj demokraciji. Ovdje Izabrani predstavnici 28 država članica dobili su povjerenje građana kako bi mogli obavljati svoje zakonodavne, kontrolne i proračunske zadaće. Ja se uistinu radujem suradnji s vama, tjesnoj suradnji tijekom sljedećeg nekoliko mjeseci. Već sam imao čast sresti se sa nekoliko članova ovoga odbora i učinit ću sve što je u mojoj moći kako bih bio siguran da suradnja između Vijeća, Komisije Europskog parlamenta teče glatko. Dozvolite da sada istaknem četiri glavna prioritetna područja za vrijeme slovačkog predsjedništva. To su gospodarski snažna Europa, moderno jedinstveno tržište, održiva politika migracije i azila i globalno angažirana Europa. Kada govorimo o gospodarski snažnoj Europi, želim reći sljedeće. Usprkos određenim pokazateljima oporavka europskog gospodarstva nakon krize, vrlo je važno da poduzmemo nastavne aktivnosti kako bismo osigurali potpuni oporavak. Naš e, prvi prioritet bit će usredotočiti se na inicijative čiji je glavni cilj stvaranje e, okruženja podrške e, koje omogućuje ulaganja i daljnji razvoj Unije. Slovačko predsjedništvo uvjereno da efikasno korištenje investicijskih instrumenata, strukturne reforme i odgovor odgovorni pristup javnim financijama mogu biti u samom srcu ekonomski snažne Europe. Što se tiče proračuna za 2017. godinu, to je još jedan vrlo važan predmet i vrlo često pregovori o e, proračunu predstavljaju e, jedan od najvećih izazova za onu državu koja preuzima predsjedništvo u drugom dijelu godine, pa je tako i s nama. Što se tiče jedinstvenog, e, modernog jedinstvenog tržišta, to je definitivno nešto na čemu treba raditi. Jedinstveno tržište je zaista jedno od najvećih postignuća i mora biti pokretač daljnjeg razvoja konkurentnosti. Predsjedništvo ima viziju dalje razvijati projekte poput primjerice Energetske unije i jedinstvenog digitalnog tržišta. Kada govorimo o održivoj politici migracije i azila, moramo shvatiti da je migracija jedan od povijesno uvijek prisutnih fenomena. Sadašnji migracijski tokovi, međutim, stavljaju dodatni pritisak na Europsku uniju, na njezine vanjske vanjske granice i slovačko predsjedništvo zaista želi da Europa krene u smjeru održive e, politike migracije i azila. Što se tiče globalno angažirane Europe, smatramo da e, Unija zaista treba aktivno sudjelovati u suočavanju s izazovima u globalnoj međunarodnoj areni. Predsjedništvo će e, davati podršku snaženju globalne uloge Unije. U ovom području usredotočit ćemo se također na razvojnu suradnju s posebnim naglaskom na napredak u provedbi provedbi agende za 2030. Što se tiče kohezijske politike, moram reći da kohezijska politika zaista ostaje i dalje jedan od naših glavnih prioriteta, zato što ona ne samo da omogućuje smanjivanje e, raznolikosti i nejednakosti između regija, već isto tako daje svoj doprinost pametnom, održivom i uključivom rastu. Smatramo da kohezijska politika mora i dalje biti jednom od glavnih investicijskih politika Europske unije u budućnosti. Tijekom slovačkog predsjedništva mi ćemo se u vijeću zaista i dalje usredotočavati na e, stavljanje snažnog naglaska na samu provedbu kohezijske politike. Želimo također proučiti kakva je buduća perspektiva kohezijske politike. Za to trebamo prikupiti adekvatne dokaze i moramo se pobrinuti da buduće rasprave zaista počivaju na snažnim temeljima. Prioritet slovačkog predsjedništva je također održati raspravu vezanu vezano uz e, prijedlog komisije u vijeću e, zajedno sa Europskim parlamentom koji se tiče uredbe o zajedničkim odredbama. Komisija je nedavno dakle podastrla zakonodavni prijedlog e, kojim se izmjenjuje i dopunjuje uredba o zajedničkim odredbama i to je posebice važno zbog dodatnih isplata za Grčku i Cipar. Vijeće je već počelo raditi na tom predmetu, nadamo se da će vijeće uskoro donijeti svoje stajalište i mi se zapravo radujemo dalje suradnji sa odborom regiju u nadi da ćemo finalizirati ovaj predmet tijekom našeg predsjedništva. Osim toga, želim reći da će vijeće i dalje raditi na općem pristupu u potpornom programu za strukturne reforme. Slovačko predsjedništvo će početi sa trijaloškim sastancima s Europskim parlamentom u mjesecima koji su pred nama. Još jedan od prioriteta slovačkog predsjedništva je svakako pojednostavljivanje kohezijske politike. Europska komisija kreirala je radnu skupinu na visokoj razini koja se bavi pojednostavljivanjem i e, ta je radna skupina proizvela čitav niz preporuka vezane uz, koje su vezane uz sadašnje programatsko razdoblje. Nakon ljetne stanke mi očekujemo da će zakonodavni prijedlog o pojednostavljivanju koji će komisija izdati pomoći da se stvari kreću kreću u pravom smjeru i da ostvarimo napredak i promjene u bliskoj budućnosti. Međutim, te promjene ne bi trebale potkopati stabilnost provedbe niti izazvati neželjeni učinak na programe koji su trenutačno u provedbi. Upravo zbog toga veselimo se tome što ćemo moći razgovarati s vama o pojednostavljivanju vrlo obuhvatnog sustava kontrole i nadzora kako bismo na taj način smanjili opterećenje kako za države članice tako i za glavne dionike. Također ćemo dati čitav niz prilike prilika za sudjelovanje u raspravama koje bi trebalo iznjediti preporuke kako dalje i kako ostvariti daljnji napredak u rujnu. Počet ćemo sa kohezijskom konferencijom u Bratislavi koja će se održati 15. i 16. rujna gdje će sudjelovati um, povjerenca Kretu i nadam se gospođa predsjednica vašeg odbora, gospođa Mihajlova. Imaćemo tri panela, iskoristit ćemo priliku da zapravo razgovaramo o različitim aspektima kohezijske politike. E, u prvom panelu to će biti novi elementi vezani uz provedbu provedbu kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Drugi panel govorit će o ekonomskom upravljanju, a treći panel bavit će se pojednostavljivanjem koje zapravo nadilazi trenutačne prijedloge koji idu u tom smjeru. Pojednostavljivanje je također bila vrlo važna tema tijekom nedavnog Europskog samita regija i gradova koji se održao u Bratislavi i neki zastupnici Europskog parlamenta bili su na tom sastanku na vrhu. Mi ćemo i dalje surađivati sa odborom regiji, organizirat ćemo imamo radionice o pojednostavljivanju financijskih instrumenata. Osim toga, nastavit ćemo sa daljim aktivnostima vezanima za program za urbani razvoj. Nakon političkog e, podupiranja e, urbane politike za Europsku uniju u Amsterdamu nastavit ćemo se usredotočiti na praktičnu provedbu e, urbane agende. Slovačka želi e, zajedno sa gradom Bečem e, koordinirati partnerstvo za stanovanje. Naš je plan i prioritet zapravo provesti postojeća partnerstva, ali naravno da ćemo podržavati inicijativu za kreiranjem novih. Slovačko predsjedništvo e, također će organizirati zajedno s komisijom treći i četvrti studenok u Bratislavi peti godišnji forum vezan uz strategiju Europske unije za podunavlje. Taj forum bavit će se pitanjima kao što je upravljanje vodama, društvo znanja, makroregionalne strategije i upravljanje njima, te poveznice sa strukturnim investicijskim fondovima. 16. E, rujna održat će se vijeće za opće poslove koje će također biti posvećeno kohezijskoj politici gdje će se posebice govoriti o sadašnjim zakonodavnim prijedlozima, pojednostavljivanju i procijenit će se novi elementi koji idu u smjeru reforme kohezijske politike. Želimo svakako čuti što o tome ima za reći Europski parlament i zato ćemo u jesen organizirati dvije radionice na kojima će sudjelovati i zastupnici iz Europskog parlamenta. Prva radionica bavit će se pametnim gradovima i energetskom efikasnošću, a druga teritorijalnom i prekograničnom suradnjom. To će biti sjajna prilika da razmijenimo E, gledišta sa vama o ovim važnim temama. Uistinu se radujem našoj tjesnoj suradnji i iskreno vjerujem da će ovo biti uspješnih šest mjeseci koji će ići na korist cijeloj Europskoj uniji. Mogu vam s ovog mjesta obećati da ću učiniti sve što je u našoj moći kako bih e, uistinu se pobrinuo da ostvarimo zajedničke ciljeve. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala lijepa gospodine ministre na ovoj prezentaciji. Sada dajem riječ koordinatorima klubova zastupnika. Krećemo s gospodinom Nistelrojom koji će govoriti u ime EPP-a. Hvala lijepa. Mm, za početak želim reći da je dobro što ste danas naš gost u ovoj pozitivnoj atmosferi. Hvala vam na ovom pozitivnom pristupu. I sami ste rekli da preuzimate palicu od nizozemaca, a nizozemci su uspjeli finalizirati pakt iz Amsterdama. To je nešto što je zaista trebalo finalizirati i moram priznati da se zapravo pomalo veselim vašim rezultatima. Mene zanima koji će biti rezultat rasprave vezane uz kohezijsku politiku Rekli ste da ćete staviti naglasak na strukturne reforme, da želite zakrenuti sa dijalozima. Možda moramo malo ubrzati stvari i ne samo započinjati rasprave, već finalizirati stvari. Treba jasno reći koje rezultate želite postići. Govorim na ovaj način zato što još uvijek razmišljamo o onome što se dogodilo u Britaniji i Ujedinjenoj kraljevini. Naime, imali smo prilike vidjeti da su tamo regije koje su najviše dobile, ili barem one od regija koje su najviše dobile, iz strukturnih fondova, zapravo mm, jednostavno nisu se pobrinule da to dođe, da kažem, i do srca i do mozga njihovih eh, građana. Možete vidjeti da su upravo ti dijelovi Ujedinjene kraljevine glasali za izlazak iz Europske unije. Tako da mislim da moramo zagrebsti ispod površine, trebamo ići dublje, trebamo doći do građana. Ako zaista želite doprijeti do građana, onda mm, treba imati određenu viziju. Govorili ste o Briselu. Brisel je pomalo poput jednog velikog mjehura svog svijeta. Ali ono što je važno jeste podrška za tu politiku kako bi Europa ostala u ravnoteži. Teritorijalna kohezija je vrlo važna za Europsku uniju. Moje pitanje je sljedeće. Spomenuli ste Vijeće za opće poslove. Kako je stajalište Vijeća za opće poslove? Što želite u sklopu toga vijeća postići vezano uz budućnost kohezijske politike. Za vrijeme nizozemskog predsjedništva bilo je samo jedno takvo okupljanje, jedna konferencija na razini ravnatelja uprava Govorilo se vrlo malo o dodanoj vrijednosti kohezijske politike, ali čini mi se da su namjerno izbjegli govoriti o budućnosti kohezijske politike. Ja mislim da ste vi ti koji sada o tome trebate govoriti, jer kad vaše predsjedništvo završi, ne znam koliko će se brzo stvari razvijati. Ja sam vidio neku dokumentaciju gdje su zemlje višegradske skupine već iznijele svoje ideje. I zaista te ideje su vrlo bliske onome što Europski parlament želi razvijati u budućnosti. Dakle, moje je pitanje možete li u tom smislu biti precizniji? Također ste pozvali na otvorenu raspravu, mi ćemo se vrlo rado odazvati i sjajno je da organizirate i ove radionice. No, mi smo spremni da nas se pozove i na sastanak u rujnu, tako da vas ljubazno molim da pošaljete jedan poziv koji će biti malo obuhvatniji, koji će uključivati veći broj ljudi, ne samo predsjednicu. Što se tiče razmišljanja za budućnost, možda je važno da ne idemo samo u smjeru instrumenata koji omogućuju e, raspodjelu rizika. Europa sada visoko stere krila s efsi i ne možete jednostavno u jednom trenutku reći morate vratiti e, sva sredstva, jer EFSI je sjajna stvar, ali u jednom trenutku vi novac morate vratiti. I doći će trenutak za otplatu. A kada se radi o socijalnim projektima, kada se radi o izbjeglicama, o takvim stvarima, potrebna su bespovratna sredstva. Tu ne možete tražiti novac natrag. Biste li mogli s nama podijeliti neka razmišljanja o tome kako vidite da se može uspostaviti ravnoteža između primjerice EFSI-a, koji puca vrlo visoko, koji zaista vrlo oprezno uh, bira projekte i selekcija se vrši na kapeku i s druge strane um, osnaživanja regija i gradova da um, preuzmu vlasništvo nad projektima i da rade na integraciji. Hvala vam lijepa još jednom na kraju ime EPP-a što ste ovdje s nama. Hvala. Gospođa Quayle za SND. Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, gospodine Pelegrini, hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Moram reći da da nije bilo referenduma u Ujedinjenoj kraljevini, ovaj bi se program zapravo mogao smatrati sjajnim. Ja znam da ne možete, s obzirom na to da ste upravo preuzeli predsjedništvo, ignorirati rezultate referenduma, ali činjenica je da nas to malo dovodi u situaciju u kojoj moramo reći da zapravo treba uzeti u obzir to i ne možemo dalje nastaviti raditi kao da se ništa nije dogodilo. Neovisno o tome kada će krenuti pregovori s Ujedinjenom kraljevinom, mislim da zaista moramo pokazati određenu želju, ambiciju da se pokaže što je pošlo po zlu, jer ovo što se dogodilo u Ujedinjenoj kraljevini moglo bi se dogoditi i u drugim državama članicama. Možemo vidjeti da i u drugim državama članicama postoje glasi koji baš ne vjeruju u budućnost Europske unije. I mislim da je vrlo važno da se obave pripremne radnje vezane uz budućnost kohezijske politike kako bi se pokazalo na koji način se o njoj može slati poruka i o njoj komunicirati u državama članicama ponekad se događaju stvari koje traže da se više govori o stvarima, primjerice o Junckerovom planu. Junckerov plan mora biti predmetom komunikacije da bi bio uspješniji, to se kaže i nama, ali to zapravo nije naš posao. Mi naravno kao zastupnici u Europskom parlamentu govorimo o tim stvarima, ali ne možemo sami obavljati taj posao. Ne možemo diljem regija Europske unije reklamirati apsolutno sve vrste instrumenata. Ono što države članice trebaju učiniti je da na kraju dana preuzmu promicanje primjerice korištenja strukturnih fondova, moraju to preuzeti na sebe. Ja se nadam da će slovačko predsjedništvo biti prilika da se na tome dodatno poradi, da se preuzmu dodatne obveze i nadajmo se da će vaše predsjedništvo ispuniti tu zadaću da se ta poruka zaista pošalje, jer mi trebamo novi način komunikacije u državama članicama. Bio bi to zaista veliki korak u pravom smjeru kad bi se to uspjelo. Ja se slažem s vašom procjenom da trebamo imati moderno jedinstveno tržište, moramo biti konkurentni i tako dalje i tako dalje. Ali koja je poanta imanja jedinstvenog tržišta ako niko ne želi u njemu sudjelovati? Dakle, ja mislim da je zaista stvar realnosti da države članice moraju preuzeti vodstvo u promičbi. To se događa i moramo se pobrinuti da ostale države članice ne krenu putem Ujedinjene kraljevine. Postavlja se pitanje kako to spriječiti. Tako da dobro obavimo svoj posao, a za to nam treba veće povjerenje građana. Hvala lijepa. Gospođa Tomašić, izvolite za EKR. Hvala lijepa. Imam vrlo kratko pitanje. Prioriteti slovačkog predsjedništva su gospodarski snažna Europa, jedinstveno moderno tržište, održiva politika migracije i azila i globalno angažirana Europa. S obzirom na to da je jedinstveno tržište ljepilo koje nas sve drži zajedno u velikoj mjeri, ja bih željela da nam objasnite i zapravo dodatno elaborirate kako to vidite moderno jedinstveno tržište. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Van Ultenburg u ime Hvala gospođo predsjednice. gospodine zamjeniče premijera, dobrodošli. Ja sam siguran da ćete učiniti e, sve što možete kako biste nastavili putem nizozemskog predsjedništva. Kao zastupnik iz nizozemske znam da je nizozemsko predsjedništvo mnogo radilo na programu za urbani razvoj i drago mi je čuti da ćete nastaviti e, slijediti nizozemski primjer vezano uz taj predmet. Mislim da je to dobar primjer i drago mi je čuti da ste spremni surađivati u smislu predsjedničkog trija također. Mislim da je zaista ugodno i nizozemskoj strani surađivati dalje s vama na tom pitanju. E, drago mi je da će duh programa za urbani razvoj preživjeti. Možete li dati nešto više informacija o samom programu? Spomenuli ste program vezan uz stanovanje i koordinaciju i suradnju sa Bečom. Zanima me e, kako će stvari funkcionirati dalje i nakon malteškog predsjedanja. Također, zanima me poveznica e, između te teme i e, teme migracije. Kohezijska politika također se tiče solidarnosti. Radi se o tome da zapravo hranimo gladna usta tamo gdje jesu. Dakle, naravno, za to trebamo imati instrumente, investicijske instrumente kako bismo mogli investirati u integraciju e, izbjeglica u europskim zemljama. Dakle, hoće li se održati um, obećanje koje je dano u vijeću vezano uz raspodjelu izbjeglica te korištenje odgovarajuće kombinacije kohezijskih instrumenata kako bi došlo do integracije uh, izbjeglica um, i u Slovačkoj koja bi onda mogla postati modelom, primjerom za ostatak Europe. Hvala vam unaprijed na odgovorima i želim vam mnogo uspjeha. Hvala. Gospođa Vana u ime Zelenih. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala vam lijepa što ste pristali pridružiti nam se danas i hvala vam lijepa što ste toliko spremni tjesno surađivati s nama u sljedećih šest mjeseci. Mislim da je zaista vrlo pozitivno što imate specifične ciljeve eh, za sljedećih šest mjeseci, posebice što se tiče politika koje su u nadležnosti odbora regije Među ostalim e, spomenjali ste i prioritete u sklopu kohezijske politike i njezine budućnosti. Mislim da je to vrlo važno. Vrlo je važno da slovačko predsjedništvo uistinu e, digne kohezijsku politiku u sljedećih šest mjeseci e, mnogo više na razini prioriteta. Ja imam nekoliko konkretnih pitanja. Prvo pitanje je nešto na što ste se već osvrnuli, a to je rekao i kolega koji je govorio prije mene. To je pitanje izbjeglica. Neću ponavljati njegovo pitanje u cijelosti, ali kad govorimo o izbjeglicama, to je ipak jedna od prioritetnih politika. U ovom odboru i u parlamentu uistinu smo se borili za to da se otvore strukturni e, fondovi kako bi se poduzele adekvatne mjere za integraciju izbjeglica. Posebice tu imam e, na umu e, fond za regionalni razvoj. Međutim, neke države članice nisu to baš prihvatile s entuzijazmom. I slažem se s gospodinom Nistelrojom koji je rekao da se zaista treba pobrinuti da se države članice drže onoga što su rekle da će učiniti. Moj kolega koji je govorio u ime kluba Alde rekao je da ne možemo raditi sami, a i kolegica je rekla da nije na nama da komuniciramo o nekim stvarima, već to treba činiti sama država članica. Mnogo toga treba učiniti na razini države članice i to se tiče i ove politike. Slažem se s onime što je rekao kolega prije mene. Ako nema novca, nema novca, ali novca ima. Pa ako novca ima, onda države članice koje su odgovorne za trošenje tog novca i tih resursa trebaju poduzeti adekvatne mjere. Ja bih željela da ih vi zapravo potaknete da idu u tom smjeru. Drago mi je također što ste u svoj program uključili takozvanu urbanu agendu, odnosno program za urbani razvoj. Drago mi je što to čujem, imat ćemo izvješće na vlastitu inicijativu za koju sam ja zadužena. Zato što se mi zapravo već duže vrijeme zalažemo da višu razinu vidljivosti e, te teme. Ja dolazim iz Beča i naravno strašno me motivira ovo pitanje, posebice ono koje se odnosi na pitanje stanovanja. Radi se zapravo o pristupu kvalitetnom i pristupačnom stanovanju kako bi se riješio problem uključivanja u društvo i siromaštva. To nije problem koji postoji samo na razini naše države članice, postoji na razini svih država članica i povezan je i sa e, problemom izbjeglica. Njih se zaista teško e, prihvatilo i možda će i to biti jedan od prioriteta, ja se nadam. Hoće li? Hvala. Imam još tri govornika na popisu za pitanja. Četiri. Najprije dajem riječ ministru da odgovori na pitanja, a zatim ćemo nastaviti s drugim krugom pitanja. Izvolite. Okay, uh, Hvala vam puno. Za pitanja i odgovor ja ću govoriti svojim materinjim jezikom i nastavit ću na slovačkom, a kolege će prevesti. Hvala vam. E, zahvaljujem na ovim pitanjima. Neke ću možda malo ovaj, grupirati pa e, odgovoriti skupno, a ne neke ću i individualno govoriti. Što se tiče pitanja gospodina Nistelroja i gospođe Krell, Spilja je izazivno e, na pravi način komunicirati što se tiče rezultata našeg e, rada. Što se tiče također referenduma u Velikoj Britaniji, Ujedinjenoj Kraljevini, osjećamo već neko vrijeme da građani Europe ne shvaćaju koja je zapravo korist e, za njihove države i njih u okviru Europske unije. Zbog toga moramo u svakom slučaju izvući konsekvence referenduma e, referenduma u Velikoj Britaniji, znači jedna zemlja koja je odlučila otići iz Europske unije. Moramo na neki način udružiti naše snage i iz toga izvući neke zaključke također. Kad govorimo o kehezijskoj politici, moramo otvoreno reći je da taj pojam kohezijske politike nije uvijek shvaćen na pravi način e, u Slovačkoj za onog običnog građanina. To je pojam koji je teško shvatljiv. Zbog toga moramo građanima govoriti jezikom koji oni razumiju i istaknuti koji su to uspješni rezultati kohezijske politike u svim državama članicama i pojedinačno u državama članicama kako se znači povećavaju i e, rezultati što se tiče okoliša stanovanja infrastruktura i tako dalje imamo u svakom slučaju e, taj odnos između razvijenih i manje razvijenih e, država članica te E, trebamo također reći građanima da njihova e, država nije dio Europske unije, da ne bi osjetili sve koristi ove politike što se e, tiče znači ovog poboljšanja razvoja. Kad e, govorimo o tome, e, svi smatraju da je zapravo razvoj automatski, ali sjećamo se vremena kad su između država članica postojale granice. sada imamo generaciju koja zapravo to slobodno kretanje shvaća nečim kao nešto prirodno i ne mogu shvatiti e, kako se uopće živjelo u drugom svijetu i u drugom vremenu. Za njih Schengen je nešto prirodno, a moramo uvijek e, moći podsjetiti građane na koristi od članstva u Europskoj uniji. Trebamo također e, govoriti e, o kohezijskoj politici koja zbilja daje dobre rezultate, no reputacija, njezina reputacija je zapravo vrlo loša i uvijek se o njoj govori u jednom negativnom kontekstu. Moramo to promijeniti vi također članovi Europskog parlamenta morate govoriti na pozitivan način o e, kohezijskoj politici. Mislim da tijekom e, naših e, sastanaka s vama, sa vama članovima ovog posebnog odbora, mi smo uvijek osjećali zbilja konstruktivni primjer kohezijskoj politici. Ne govori se uvijek samo ovdje o brojkama i proračunu, nego i o viziji za budućnost. Gospodin Van Nistelrooy je postavio pitanje o našim planovima, konkretnim planovima. Prije svega želim eh, mu zahvaliti znači na ovom dokumentu e, koji je proizveo, a sve što je zapravo unutar ovog dokumenta moramo i provesti u djelo. Kad govorimo o urbanoj agendi, ovaj dokument sad nije završetak, nego samo početak stvari. Znači radi se o tom paktu koji je zapravo početak e, e, jednog složenog procesa moramo također organizirati e, e, način na koji ćemo e, komunicirati o konkretnim rezultatima. Moramo identificirati što zapravo vodi do manjka učinkovitosti određenog projekta. Kad govorimo o simplifikaciji, onda ne vidimo zapravo to kao projekt simplifikacije do 2020. godine. Trebamo također poduzeti mjere koje mogu odmah biti provedene kako bismo e, pojačali učinkovitost programa koji su već e, na snazi koji se provode u državama članicama. Znači imamo rezultate, učinkovitosti programa, a e, razlog e, možda neučinkovitosti je da zapravo novo programsko razdoblje se završava, a počinje novo. Imamo također i taj administrativni teret u ovom periodu koji je dosta izazovan. No mislim da krajem ove godine, početkom e, sljedeće godine će se rezultati pojačati i povećati. No moramo poduzeti konkretne, dobiti konkretne rezultate na području simplifikacije, ali e, ne smijemo proizvesti sad komplicirane tekstove koje će onda još e, posložiti situaciju, nego su nam potrebne konkretne mjere će znači dovesti do konkretnih rezultata odmah i ovdje. Sad ću reći još nešto o sljedećem e, pitanju. Moramo povratiti povjerenje na ovom području. Ponekad imamo dojam da nismo uvijek pravi partneri u suradnji države članice, komisija i korisnici podrške kad znači potpore kad pogledamo gradove, regije i tako dalje. Ne trebamo ih gledati samo kao subjekte koji žele onda zloporabiti europske fondove. Moramo ih prije svega doživljavati kao partnere, moramo, ih, moramo im vjerovati da će biti odgovorni u korištenje tih fondova. E, što oni i rade kad, na primjer, prikupljaju poreze. Moramo promijeniti taj pristup. Vezano uz taj pristup i to, e, tu viziju zloporabe fondova, postoji to nepovjerenje. To dovodi do cijelog niza problema. Imamo različite mjere, različita pravila koja kompliciraju stvari zbog ovog nepovjerenja. Zbog toga moramo pojednostaviti e, cijelu strukturu i moramo osmisliti inicijalnu e, onu temeljnu strukturu kohezijske politike u budućnosti. Trebamo vidjeti na koji način e, možemo poboljšati kohezijsku politiku nakon 2020. godine. Ne trebaju tu sad nekakve dramatične promjene, radikalne promjene E, što bi e, značio što bi značilo veliki preokret u odnosu na ono što se događalo u prošlosti. Ne, prije svega moramo naći način kako ćemo kombinirati te mjere sa novim financijskim e, instrumenata. Ne, mislim, ne mislimo da financijski instrumenti mogu zamijeniti bespovratna sredstva. Svak, javna ulaganja također se mogu financirati iz novih e, financijskih instrumenata, no mi kao država mi smo obvezni i na lokalnom nivou obvezno se pridržavati određenih pravila. I zbog toga moramo za politiku vidjeti kao kombinaciju različitih potpora i potpornih mjera. Gospođa e, Tomašić je govorila o digitalnoj, e, digitalnom jedinstvenom tržištu, a sutra ćemo predstaviti kompletnu e, agendu vezanu uz to, ali ću nešto kratko reći o tome. Što se tiče digitalnog jedinstvenog tržišta je prioritet našeg predsjedništva. Nakon slobodnog kretanja roba, usluga i osoba za nas je to jedna od velikih sloboda, sloboda protoka podataka. Do sada nismo pronašli jedinstveni način regulacije u okviru 28 eh, reguliranih eh, individualnih tržišta vidimo da postoje tu eh, neke granice i ograničenja. Ako Europska unija želi zbilja biti e, konkurentna na globalnom tržištu sa drugim velikim e, e, dionicima, onda moramo se poboljšati ne samo zbog koristi koje to daje našim građanima, nego također i cijeloj Europskoj uniji. U svakom slučaju, ako želite čuti neke detalje, biti, biti ćemo mi drago da vam ih dostavim. Gospodin Wiltenburg, Oprostite, ja ovdje ne predstavljam e, Slovačku republiku. Ja ovdje ne bradim e, e, stajališta svoje zemlje vezano uz migratsku krizu, nego ja ovdje predstavljam stajališta vijeća što se tiče kohezijske politike. No, bit će mi drago s vama raspravljati što se tiče stajališta Slovačke republike, osobno nakon sastanka možda. Slovačka možda da stvara određen dojam, ali na tom području poduzima e, puno e, stvari u suradnji sa Austrijom i tako dalje. Ali možemo o tome kasnije razgovarati ako želite. Gospodin Vana je također spomenuo mogućnost korištenja europskih fondova za e, rješavanje određenih problema migracija. Trebamo govoriti o e, fleksibilnosti u tom području, imali smo rasprave o tome e, kako omogućiti državama članicama ako žele da koriste individualne operativne programe i fondove u okviru takvih programa u tu svrhu. Ne vidim fleksibilnost kao mogućnost, zapravo način da se e, režu financijske omotnice za države članice, nego prije svega fleksibilnost vidim u tome da države članice mogu naći učinkovitiji način kako upravljati sredstvima koje se nalaze na njihovom raspolaganju potrebno je e, da Europska unija osigura pravovremenu reakciju na neke nepredviđene događaje, nenadane događaje. To može biti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira, imamo i druge načine a e, gospođa povjerenica u tom smislu cijenimo e, znači cijenimo mišljenje gospođe povjerenice koja e, govori o tome da kad govorimo o uzimanju određenih sredstava iz kohezijske politike da onda moramo pogledati isto tako širu sliku te vidjeti da li možda iz možda moramo iz jedne kategorije u drugu e, pomaknuti određena sredstva. U svakom slučaju e, je nepravedno da se uzima e, samo iz kohezijskog fonda novac za neke nepredviđene situacije. Trebamo u svakom slučaju koristiti sve programe u cijelosti. Kad govorimo o integraciji migranata, moramo koristiti e, različite instrumente i na tržištu rada kako bismo omogućili da provedu svoje znači preusmjeravanje, rekvalifikaciju. Također možemo to koristiti, možemo koristiti sredstva iz socijalnog fonda. To je nešto što e, Slovačka radi. No, naravno, možemo i dalje raspravljati o toj temi, moramo stvoriti sve preduvjete za odgovornu e, raspravu na tom području. Hvala, sad počinjemo sa drugom rudom naših pitanja i gospodin Nikolašić. Niko, gospodin Nikolašik. Da, vrlo... E, da, dobro ste to izgovorili, nekad su me zvali Milošević, ali to nije moje ime. Hvala. Gospodine ministre, pozdravljamo vas ovdje u naš odboru u Europskom parlamentu. E, trebamo e, koristit ću ovaj slovački e, jezik, prekrasan slovački jezik jer ga najbolje razumijete. Kad želio bih reći nešto pozitivno i konstruktivno jer je to je zapravo svrha onome što želim reći. Gospodin Nistelroj i kolegica gospođa Krell su rekli nešto vrlo lijepo u izgradnji povjerenja. Vi ste također spomenuli e, jednu stvar. neki mladi u EU čak ni ne znaju da su postojale granice. Slovačka je poznata po činjenici da tijekom e, zadnja dva kruga europskih izbora e, sudjelovanje glasača je, je bilo najniže u Europi od svih 28 država članica. To je zapravo neugodna situacija, nevjerojatna situacija, ali imali smo manje od 20% sudjelovanja u izborima. Zašto se to događa? mladi ljudi predstavljaju našu budućnost. E, oni e, su koje, oni u koje moramo ulagati. No oni možda ne razumiju uvijek e, Europsku uniju, ostaju na površini, dobivaju zbilja vrlo neke površne informacije i često lagano kritiziraju Brisel. Znate e, što je naš premijer u Strasburu rekao prošli tjedan. Ja ću povući paralelu. David Cameron tijekom šest godina E, na dužnosti cijelo vrijeme kritizirao Brisel, govorio da sve on što Brisel radi je loše, da e, Europska unija nije dobra za Veliku Britaniju i tako dalje. A onda je promijenio mišljenje i tri mjeseca prije referenduma je počeo zagovarati ostanak Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji Nitko mu nije vjerovao jer tijekom šest godina govorio nešto potpuno drugo. Vi, vi ste zbro sposoban čovjek. Mislim da ste zbilja prava osoba na pravom mjestu. Željelo bih eh, vam postaviti eh, sljedeće pitanje. E, nije to zato što dolazim iz Slovačke, često govorimo da mi smo izgradili autoceste, mi smo napravili ovo i ono. No, e, zapravo se e, uvijek zaboravlja da određene stvari su napravljene sa europskim novcem. Uvijek kažemo da mi smo to napravili, ali niko ne govori da je to zahvaljujući i Europskoj uniji i kohezijskom fondu. Kada bismo to češće govorili, onda bi e, mladi drugačije gledali na sve to. E, premijer se na prošle godine, e, prošli tjedan na plenarnoj sjednici složio sa mnom i promijenio je svoj ton. A imamo znači velike, e, znači 25% investicija što se tiče i autocesta i drugih investicija dolaze iz europskih fondova. Imamo znači jedno mjesto na sjeveru, ja sam posjetio također jedno mjesto Ošanjica na sjeveru, vidio sam velike transparente koji su govorili o tome da, je, da su određene stvari bile izgrađene e, koristeći novce Europske unije. Prije Eh, je to mjesto bilo vrlo siromašno. Znači s jedne strane građani prihvaćaju eh, te koristi, ali ne shvaćaju uvijek kako se to preljeva i u neke druge područje. Ono što bismo trebali je poslati zapravo eh, poruku našim sugrađanima. Govoriti o pozitivnim rezultatima. Želio bih vas pitati što ćete napraviti kako biste to, to, to postigli. Moje drugo pitanje je sljedeće. Ne razumijem to, mm, možda zbog negativnog stava povjerenice Krecu ili zbog e, država koje su dovedene u pitanju. Zašto karpatska strategija je zaboravljena? Postoji strategija za Dunavsku regiju, za Baltičku regiju, za Jonsku e, i regiju i isto tako e, za Jadran. No, moramo reći da istok Europe sadrži neke e, najsiromašnije regije gdje je BDP samo 40% prosjeka Europske unije. Njemačka, Bugarska, Slo, e, Mađarska, Bugarska, Slovačka, Rumunjska i tako dalje. A Nitko sada odjedanput e, osim Poljske ne želi rješavati e, pitanja siromaštva na istoku EU-a. Ja ne podržavam stvaranje novih fondova, možemo to napraviti na jedan razumniji način, no mislim da e, ovo pitanje također zaslužuje političku pozornost. hvala gospodine potpredsjedniče vlade, dobrodošli. Dobrodošli u Europski parlament. Ja ne krijem činjenicu da se poznajemo više od 17 godina. Bili smo zastupnici u parlamentu u Slovačkoj i kako ti se tako mogu obratiti sa ti dobro poznajem tvoju odlučnost i uvjerena sam da je program koji si prikazao da će biti i proveden i nadam se da ćemo učiniti korak naprijed u kontekstu kohezijske politike. Ima više primjedbu nego pitanje. Dolazim iz regije koja bi bez strukturnih fondova ostala u zaostatku. I zapravo kohezijska politika dotiče i najmanja mjesta od stotinu ili dvjestotinjak stanovnika gdje je načelnik e, mjesne zajednice ili gradonačelnik zapravo zaposlen na djelomično radno vrijeme, dakle nije niti zaposlen na puno radno vrijeme, no e, kohezijska sredstva se koriste uz veliko zalaganje i napor i to iziskuje također mnogo rada i napora od tih malih lokalnih uprava i neka od njih možda dobije nešto dok druge ne. Ako gradonačelnik ili načelnik ne uspije ostvariti ništa, a tome se drugi vesele i tako dalje. To je slika kohezijske politike kod nas. Nadam se da ćemo postepeno omogućiti podnositeljima zahtjeva da doista dobiju ta sredstva. Oni moraju biti motivirani na traženje tih sredstava jer ako su jednom odbijeni onda drugi puta više jednostavno neće tražiti ta sredstva. Ja to znam iz osobnog iskustva. Nije da opet za nekoliko mjeseci smo opet spremni izlagati se cijelom tom mučnom postupku. Dakle, treba pojednostavniti sve, naročito u korist najudaljenijih regija. I ovdje u Europskom parlamentu imamo euroskeptika, imamo jednoga koji predstavlja Slovačku i oni žele još više udaljiti udaljene regije ili planinske regije, ne žele njima dati ni centa. No, mi takve govore ne možemo dopustiti. Ako želimo da udaljene regije i planinske regije i dalje žive, trebamo im pomoći. I upravo zbog toga regionalnu politiku treba pojednostaviti i to je moj poziv predsjedništvu da se učine postepeni koraci u tom smislu. Gospodine Polčak, izvolite. Hvala. Kao prvo želim izraziti svoje zadovoljstvo sa izjavom eh, potpredsjednika vlade. Ja sam eh, pročitao cijeli program i čini mi se da je dio o kohezijskoj politici dosta kratak i zapravo tu ne nalazimo ono što želite razviti i što predstavljate kao rezultat eh, svog semestra nakon cijelog predsjedavanja, no ipak program pojašnjava tematike kojima se želite baviti u okviru kohezijske politike. E, sada ću se usredotočiti na dva područja i tu ću se nadovezati na riječi kolegice Smolkove. Dakle, planiranje općine i gradova je zapravo malo zanemareno područje i ako želimo iskoristiti kohezijsku politiku u tom e, smislu, vaša i moja zemlja bi mogle dati dobar primjer načina na koji možemo promaknuti pružanje potpore upravo kroz europske programe. Tu bismo zamisao trebali podijeliti sa ostalima upravo kako bi se ovim instrumentom e, postupalo na ispravan način. On nije dovoljno korišten i zapravo je na neki način pepeljuga među ostalim instrumentima. I e, osim toga sam zamijetio nešto u, u drugim izlaganjima, odnosno i kolege zastupnici kažu da trebamo više reklamirati Europu i njezine rezultate. Naravno, ja se s time slažem. Jedan kolega je rekao da imamo mnogo Europe, ali zvijezdice se ne vide. Uspjeh Europe se često zanemaruje, a umjesto toga se u Europi prljavo rube, rublje s nacionalne razine. trebali bismo reklamirati pojedine projekte. Naime, svaki projekt ako je odabran trebao bi predvidjeti i način prezentacije, odnosno kako će se o njemu komunicirati u javnosti i kako će se javnosti ukazati na to da se ovdje koriste europska sredstva koja u osnovi dolaze iz Njemačke ili iz drugih zemalja kako bi e, građani bili doista upoznati s time jer ako Europska unija plaća, dakle Europska unija bi trebala imati pravo i tražiti određenu reklamu za svaki konkretan projekt ne samo nekoliko oglasnih ploča ili slično, kao što je rekao kolega Mikolašik. To mi se čini dosta važnim. Osim toga, ishod britanskog referenduma je pokazao da regije koje koriste kohezijska sredstva su glasovale upravo za izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. To pokazuje razmjere ove problematike i koliko su građani udaljeni od Europske unije. U vašem programu stoji usredotočiti se na građane. Slažem se upravo s time. Treba se pozabaviti pojedinostima kako bismo zbližili ponovno građane i Europsku uniju. Gospodin Van Nistelrooy želi reći nekoliko riječi. Da, barem nekoliko. Um, imamo dakle vijeće za opće poslove 15. rujna, dakle kada je riječ o rezultatima Mene zanima što namjeravate postići kada je riječ o budućnosti kohezijske politike. Zvaćate li da ćemo biti pozvani na vijeće i da možemo u tome sudjelovati u raspravi na vijeću?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 dojam Europe u našoj zemlji. Što znači pripadanje Europskoj uniji? To nastojimo objasniti kako bismo upravo okrenuli sadašnju situaciju jer nakon lošeg odaziva na europskim izborima promijenila se i retorika i diskurs. U posljednjim izlaganjima sam i ja i premijer Ficu isticao važnu ulogu Europske unije upravo u obliku projekata solidarnosti i kohezije i to ide i nama na koristi. predstavili smo te projekte u Bratislavi kada smo otvorili most na Dunavu kojim polazi i tramvaj i taj je fond financiran upravo europskim sredstvima. Trebamo promijeniti retoriku, toga smo svjesni. Zahvalni smo europskim zastupnicima koji uviđaj da na dnevnom redu imamo e, zakonodavne i nezakonodavne predmete koje trebamo naprijediti i također mi je drago što se slažemo u tome da smo ostvarili nešto novo, da smo unili dašak svježine u naše predsjedništvo. Dakle, vratili smo se temeljima Europske unije i o tome smo vrlo iskreno i izravno govorili. Treba govoriti jezikom koji je više seksi pod navodnicima, a ako želimo privući mlade i obavijestiti javnost o rezultatima. Kao što je rekao kolega Polčak, ako želimo govoriti o rezultatima pojedinih projekata, nije dovoljno imati samo oglase ploče u gradovima, nego trebamo to komunicirati i putem društvenih mreža gdje ljudi, naročito mladi, provode mnogo vremena i tu treba predstavljati ne samo rezultate pojedinih projekata, nego i čitavu povijest Europe. Jer ponekad u političkim sukobima na nacionalnoj razini se ukazuje na Brisel kao na žrtvenog jarca i to je zapravo omiljena igračka stranaka. I kao što je rekla gospođa Smolkova, da o pitanju općina gradova se razgovaralo i na odboru regija. Neki od njih više ne žele niti tražiti strukturne fondove jer je postupak previše složen i pretežak. Rezultati nisu predvidljivi obračun ne samo na nacionalnoj razini nego i na europskoj razini je vrlo složen i na europskoj razini se mijenjaju rezultati koje je utvrdio nacionalno revizorsko tijelo i to imamo također i paušalne troškove, obračun troškova, to sve treba pojednostavniti i Trebamo pomoći lokalnim i regionalnim upravama u planiranju jer znamo da to nije moj novac, nije vaš novac, nego je novac europskih poreznih obveznika koji žive u gradovima i općinama. Dakle, gradovi i općine su upravo ti koji znaju najbolje kako koristiti ta sredstva i mogu maksimizirati učinak tih projekata. Ne smijemo nametati prioritete od ozgo koji onemogućuju postizanje željenih ciljeva u konačnici. Kolega Polčak. Europsko planiranje, dakle, lokalne akcijske skupine, to je nešto što podržavamo jer je to instrument integracije manjih zajednica i rješavanja lokalnih problema koji se često ne prepoznaju na nacionalnoj razini, a kamoli na europskoj. Želim e, zahvaliti predsjednici Mihajlovoj na tome što mi je dopustila da vam se danas obratim. Naravno, bit ćete kao europski zastupnici pozvani na brojne događaje koji mi organiziramo kao predsjedništvo. Na drugim događajima će sudjelovati i stručnjaci. Ja doista uvažavam zastupnike i ja sam nekad bio zastupnik i to sam bio dugo vremena u Slovačkoj i znam da treba imati jasan mandat e, i govoriti jasnim riječima. A upravo europski zastupnici imaju nacionalni i europski mandat e, i to je nešto što ću uvijek poštivati i ja ću uvijek imati otvorena vrata za zastupnike Europskog parlamenta. Nadam se da će nam ove rasprave na vašem odboru pomoći da još bolje doradimo naše prioritete i naš program, još e, i više nego što su to oni sada. Očekujem s nesrpljenjem vašu suradnju. Nadam se da ćemo u ovih šest mjeseci zapravo ostvariti brojne rezultate, iako će naravno to biti teško. Hvala. Hvala na vašim ljubaznim riječima o parlamentu. Doista to cijenimo i hvala na uvodnom izlaganju na odgovorima na sva pitanja. I nadamo se da ćemo ovih šest mjeseci usko surađivati. I možete nas očekivati i na svim događajima koje budete organizirali kao predsjedništvo. Sretno s predsjedavanjem i također mnogo uspjeha svima nama. Ladies and gentlemen, Dame i gospodo, nastavljamo s našim dnevnim redom. Sljedeća točka na dnevnom redu je studija eh, o maksimizaciji sinergije između europskih eh, fondova za strukturna ulaganja i drugih europskih instrumenata kako bi se postiglo ciljeve Agende 2020. Dakle, sinergija takvih instrumenata je važna kako bi se izbjegla preklapanja i udvostručenja i to je potrebno kako bi se povećala učinkovitost europskih politika. Odbor regije je zatražio ovu studiju kako bi istražio mogućnost sinergija između fondova za strukturna ulaganja s jedne strane i drugih instrumenta poput e, obzora 2020, FCA i COSME s druge strane. Već smo imali saslušanje odnosno javne rasprave o tome i imali smo rasprave u parlamentu, a danas će biti zanimljivo čuti konačno mišljenje stručnjaka izraženo u studiji koju su izradili stručnjaci iz Istraživačkog centra za europske politike. Ovdje je s nama gospodin Stefan K. kojemu sada sa zadovoljstvom predajem riječ. Izvolite. Thank you. Hvala vam eh, na prilici da predstavimo ovu studiju o sinergiji koju smo proveli u proteklih šest mjeseci. Evo samo nekoliko riječi o nama. istraživački centra, centar za europske politike je dio sveučilišta Glasgow u Škotskoj. Imamo 18 e, e, zaposlenika iz e, čitave Europe i bavimo se regionalnom politikom, regionalnim razvojem i sve više kohezijskom politikom. kada je e, riječ o sinergiji, trebamo zapravo razumjeti što podrazumevamo pod tim pojmom. Imamo više pojmova koji su slični, ali u nekoliko različiti, tako da ne želimo govoriti o koherentnosti, odnosno o dosljednosti, što znači da oni trebaju biti logički dosljedni. Trebamo ići dalje, nego e, trebamo govoriti o e, koherentnosti, o e, razmjeni informacija i resursa, ali čak i dalje od toga, dakle, komplementarnosti gdje je 1 plus 1 jednako 2, a onda je sljedeća razina sinergija gdje je 1 plus 1 više od 2. Evo, to je nešto što valja imati na umu kada budemo e, pregledavali naše slajdove. Kako bismo strukturirali prikupljene informacije, e, radili smo o stvaranju sinergija u četiri dimenzije. Dakle, polazište je zakonodavni okvir što treba uskladiti sa sinergijama. Zatim, e, sljedeća faza su, e, je upravljanje koje treba biti integrirano. Imamo strateško planiranje koje treba biti usklađeno i na kraju treba nam e, provedba, a s time je povezano izvješćivanje i koordinacija. Dakle, i evaluacija, pardon. Evo, to je struktura i same studija, a također i mojeg predavanja. Evo, ovo možda bolje vidite na isprintanim materijalima. To je predmet naše studije. S jedne strane smo e, razmotrili ESI fondove, dakle zajedničko upravljanje i to smo usporedili sa instrumentima kojima se izravno upravlja. I empirijski dio smo podijelili na dvije faze. Dakle, prvo smo razgovarali sa različitim dionicima na europskoj razini, a u sljedećoj fazi smo razgovarali sa dionicima u zemljama članicama. E, kada je riječ o opisu poslova i također o prvom određivanju područja studije u suradnji sa komisijama i drugim dionicima, odredili smo šest instrumenta ili okvira i na temelju toga smo razradili sedam studija slučaja u kojima smo razmotrili što se događa u zemljama članicama prema e, primjerima koje smo mogli izdvojiti. Evo, imamo dakle četiri instrumenta, odnosno koje raspolažu određenim sredstvima i također imamo dva strateška okvira ili strukture koje omogućuju kombiniranje, odnosno ostvarenje sinergije između ove dvije strane. Kao što vidite, htjeli smo izaći izvan okvira strukturnih fondova i kohezijske politike, dakle tu smo uključili i e, ruralni e, razvoj, dakle e, tu je dakle i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i također fond EPI. E, htjeli smo također e, razmotriti situaciju u 28 zemalja članica. Nažalost nismo imali dovoljno sredstava u proračunu kako bismo razmotrili sve precizno, ali e, pogledali smo razliku između novih i starih zemalja, članica, većih, manjih zemalja članica i nadam se da smo izdvojili dobrih sedam primjera. No, kao prvo trebamo se u unatrag na razdoblje 2007-2013. To je razdoblje bilo više obilježeno naglaskom na razdvajanje, razvojenost instrumenta i onda se polako prešlo na aktivno iznalaženje sinergija. U brojnim slučajevima nastojala se izbjegavati preklapanja i također nastojala se osigurati i poštivanje pravila. E, vidjeli smo da postoji određena neravnoteža u ostvarenju sinergija, dakle s jedne strane to je tematski problem, e, dakle e, snažan naglasak na politike istraživanja i razvoja i također imamo i teritorijalne neravnoteže u onim zemljama članicama gdje imamo ograničene ciljeve kohezijske politike, gdje imamo prepoznatljive ciljeve poput ribarstva, onda je tamo lakše ostvariti sinergije. Također u razdoblju 2007. do 2013. bavili smo se dakle e, regulatornim okvirom kako bismo vidjeli e, kakva je situacija i shvatili smo zapravo da je on predstavljao e, vrlo značajnu barijeru za sinergije. Dakle, postojali su posebni sustavi, posebni režimi koji su dovodili do složenosti i nesigurnosti, tako da je zapravo e, naglasak bio na sukladnosti, a ne na sinergijama. Što se tiče upravljanja, upravljanje je zapravo E, bilo vezano uz sad EFSI-a tada strukturne fondove, postojale su neke prve naznake, prve inicijative mekog upravljanja, ali uglavnom se zapravo radilo o inicijativama između dvije strane. S jedne strane postojali su izravno upravljani instrumenti, a s druge strane instrumenti nad kojima postoji zajedničko upravljanje. Pojavile su se i strategije, međutim nedosljednosti su ostale. Jedna od prvih bila je zapravo Lisabonska strategija, međutim usprkos njoj e, ostala je ta e, raznolikost i nedosljednost iako, na primjer, kada se radi o sektorskim instrumentima, e, onda vidimo zapravo da postoje razlika u odnosu na ostvarivanje teritorijalnih ciljeva. Kada govorimo o primjerima, govori se o postepenom i komplementarnom financiranju, posebice iz Europskog fonda za ruralni razvoj i okvirnog programa 7. Međutim, nisu postojali sustavni pristupi. Prijeđemo sad na razdoblje 2014. do 2020. Postoje reforme koje bi se trebale baviti pitanjem sinergije, ali pred nama su još uvijek neki izazovi. Glavnija nastojanja su izmjene i dopune uredbe o zajedničkim odredbama mogućnost kumulativnog korištenja bespovratnih sredstava te kumulativnog korištenja financijskih instrumenata u određenoj mjeri, zatim e, razlika u troškovnim modelima e, vezano uz e, europske strukturne investicijske fondove, ali reforme i dalje nisu u potpunosti zatvorile jaz koji postoji i vidljive su nedosljednosti. Vrlo često, naime, određeni financijski instrumenti imaju konkretne odnose koji nisu komplementarni s drugima. E, isto tako, e, državna potpora je vrlo često među prvim preprekama koje se navode za sinergijski rad, a isto tako je vrlo složeno regulatorno okruženje koje traži pojednostavljivanje. Kada govorimo o tom regulatornom kontekstu, važno je reći da zapravo svaki uspjeh ili neuspjeh u tom području zapravo se odražava na ostale stvari. Važno je e, u kojoj mjeri je ovo područje uspješno i za upravljanje e, i za e, strateški okvir kao i za provedbu. Kada govorimo o upravljanju, postoje ograničene promjene koje uglavnom nastaju zbog regulatornih potreba. Postoje određene inicijative na razini Europske unije, tu je visoka skupina za pojednostavljivanje koju sam već spomenuo, zatim e, interresorne radne skupine između glavnih uprava i različiti forumi slične naravi, zatim različite inicijative koje pokreću države članice poput primjerice EEN-a ili platforme za pametnu specijalizaciju. Također na razini država članica postoje određene inicijative poput primjerice radnih skupina, mreža koje pokušavaju istražiti sinergije između konkretnih instrumenata u konkretnim političkim područjima što se tiče izazova vezanih uz upravljanje, e, treba naglasiti da je zapravo model zajedničkog upravljanja ESIF-a vrlo složen sam po sebi. Instrumenti Europske unije i dalje su podijeljeni po odjeljcima u skladu sa temama i aktivnostima, a isto tako i na razini komisije postoje rasipkanost na razini glavnih uprava, postoje određene strukture između glavnih uprava, ali vidi se zapravo da se one usredotočuju na pripremnu fazu projekata, ne na samu provedbu. U državama članicama postoji taj izolirani pristup pitanjima upravljanja i provedbi e, kako u politici, tako i u zakonskom okviru. Mislili smo da je zapravo ključni napredak u odnosu na prethodno razdoblje 2000 2007. do 2013. zapravo strategija usklađivanja kao jedan od najvažnijih napora. Postoji dakle rad na snažnom okviru za sinergije. to je tematska koncentracija, uvjetovanost i posebno strategije regeneracije što zapravo predstavljaju ex ante uvjetovanost za veliki broj kohezijskih politika. To je ono što je zapravo okupilo različite e, aktere iz različitih političkih područja. E, faza programiranja vrlo je važna za um, korištenje sinergija. Tu imamo zapravo aktere iz različitih političkih područja koji sudjeluju u samoj fazi izrade, a zatim rade na zajedničkim strategijama i programima, primjerice inicijativa za mala i srednja poduzeća. Radi se o inicijativi koja vuče svoju inspiraciju i sredstva iz različitih područja. I na kraju uključuju se i prioriteti i mjere koje pokrivaju različite instrumente Europske unije. E, kad imate manjkavosti već na strateškoj razini, onda to može utjecati na provedbu sinergije u budućnosti. Sporazumi o partnerstvu. Sporazumi o partnerstvu moraju uključivati poglavlje o koordinaciji i o tome na koji način se sinergija može postići. Međutim, važno je reći da se radi o koordinaciji i e, vratit ćemo se zapravo na slajd gdje pokazujem različite razine koordinacije, odnosno suradnje. E, ne radi se isključivo samo o sinergijama. Također, strategije koje je trebalo razviti e, u smislu ex ante e, uvjetovanosti različite su kvalitete i vrlo često su zapravo rutinska vježba, tek toliko da se popuni kućica, a zapravo se ne radi na stvarnim aktivnostima. Također, postoji zapravo i složenost e, razrede strategija koje se temelje na različitim fondovima. Što se događa na terenu? Provedba. Postoje određene inicijative, ali nema nužno jedinstvene dobre prakse. Znam da je sada 2016 ali ljudi su nam zapravo na početku e, rekli u intervjuima pa ne možemo vam sada ništa reći jer nismo mnogo toga napravili slijedom zadnjeg programatskog razdoblja. Međutim, postoji ipak dvije perspektive koje se vide. Jedna je zgledišta ESIF-a i kretanje prema ostalim instrumentima Europske unije i s druge strane prelazak s ostalih instrumenata prema ESIF-u. Što možemo učiniti sa gledišta ESIF-a? Možete imati zajedničke pozive na iskaz interesa, možete imati koordinirani rad na strategiji, možete imati zajedničko prikupljanje podataka. S druge pak strane spektra možete imati aktivnu suradnju sa tijelima nadloženima za ESIF, međusobno povezane internetske stranice, informacije o ostalim mogućnostima financiranja, zajedničke radionice, radne planove, specifikacije i tako dalje. Sve su to stvari koje su poduzete i koje akteri u državama članicama čine. Međutim, e, cjelokupna slika još uvijek je dosta rastjepkana i neujednačena. E, naglasak na sinergije uglavnom se stavlja u fazi izrade programa, ali ne i u fazi e, provedbe. Još uvijek imamo tu rastjepkanost i izolirani pristup u različitim državama članicama, a isto tako snaga kapaciteta vezana uz provedbu sinergijskog pristupa nije zapravo isto u svim državama članicama, pa su tako i iskustva različita. E, kratko bih vam želio pokazati tri primjera vezano uz upravljanje, stratešku dimenziju i provedbu. U Njemačkoj postoji radna skupina, višerazinska radna skupina vezana uz sinergije koja uključuje saveznu razinu, nacionalnu razinu i primjerice priprema praktične alate poput redovnih ažuriranih informacija vezanih uz pametnu specijalizaciju. To je zapravo nešto što omogućuje da glavni akteri u sklopu ESIF-a i obzora 2020. se nađu na istom mjestu i krenu u raspravu. Što se tiče strateške dimenzije, primjer iz Rumunjske. To je vrlo zanimljivo. Rumunjska je zapravo u velikoj mjeri uključena u provedbu EIP Agri inicijative, već ima specijalizirane radne skupine koje rade na nacrtima kako bi istražile komplementarnosti sinergije između financiranja ruralnog razvoja i obzora 2020. putem EIP Agri, e Agrija U Češkoj postoji timska inicijativa koja omogućuje kombiniranje ERDF-a i kohezijskih fondova za e, istraživanje i razvoj e, i zapravo se radi o e, podnositeljima zahtjeva za sredstva iz obzira 2020. koji se prijavljuju drugim državama članicama. Zaključno bih zapravo želio iznijeti nekoliko preporuka ponovno strukturirano po četiri dimenzije. Za početak što se tiče regulatornog konteksta, važno je uskladiti propise za državne potpore i zahtjeve za izvješćivanje kako sa e, strane ECIF-a, tako i sa strane izravnog upravljanja. To se odnosi i na standarde izvješćivanja. E, naime, ima se prilike vidjeti da ponekad glavni aktari zapravo uopće ne znaju što se događa s druge strane e, unutar iste politike, dakle imate lice i naličje. Također, važno je osnažiti propise koji se tiču zajedničkog financiranja. Trenutačno je teško kombinirati sredstva, osim u sklopu obzira 2020. u ograničenoj mjeri. Da biste to mogli, trebate imati zajedničke propise, pravila i definicije. Što se tiče upravljanja, Važno je imati osnaženu koordinaciju između glavnih uprava, to je nešto što smo primijetili u razgovoru sa različitim glavnim upravama. Naime, informacije koje se dobivaju nisu uvijek dosljedne, od jedne glavne uprave čujete jedno, od druge drugo. Bilo bi također zanimljivo vidjeti koje su oblici takozvanog mekog upravljanja, jer trend e, zapravo E, usmjeravanja na sukladnost zapravo ide u smjeru vrlo krutog upravljanja, tako da se jednostavno zadovolje uvjeti i stavi kvačicu odgovarajuću kućicu. Možda je ipak pravi put birati takozvano meko upravljanje. Što se tiče strateških okvira, mora postojati dosljednost u opisu sinergija u strateškim dokumentima E, treba jasno biti naznačeno što su sinergije, kako se mogu postići. E, primijetili smo značajne razlike između partnerskih sporazuma, neki su bili vrlo podrobni, vrlo jasno su e, naglašavali smjerove kojima se ide, drugi su se sastojali od svega nekoliko rečenica i to je bilo to. Vrlo je također važno vidjeti na koji način se strategije provoditi u praksi. Ta poglavlja se u velikoj mjeri trebaju usredotočiti na radne skupine, razmjenu informacija, ali vrlo često nedostaje praktični aspekt. I na kraju provedba. Ono što bi bilo dobro vidjeti su zajednički radni programi, zajednički pozivi na iskaz interesa. Postignuća u sinergijskom smislu treba pratiti i evaluirati kako bi se izvukle pouke i kako bi se definirala dobra praksa. E, korisnici nisu nužno svjesni svih prilika i prednosti koje sinergije imaju i stoga treba podići razinu svijesti kako bi to postali. Ponovno, kapaciteti predstavljaju problem, jer na kraju priče uspjeh svih ovih nastojanja zapravo ovisi o onime što se realiziralo na terenu u državama članicama. I formalne i neformalne strukture, ad hoc kontakti, trebaju se jednako koristiti. Neke informacije i oblici suradnje te neke aktivnosti nastali su e, više zbog e, e, toga što se slučajno naišlo na informaciju da se i drugi ljudi bave sličnim stvarima i onda se zapravo u praksi vidjelo kako se sinergija može stvoriti. I na kraju poticanje sinergija. Naime, mnogi e, mogu sinergije vidjeti kao dodatno opterećenje koje nisu spremni preuzeti i zbog toga bi bilo dobro vidjeti na koji način se može smanjiti administrativno opterećenje ako se pristane na sinergijski pristup. Mogu se eventualno u kontekstu financijskih instrumenata odrediti određeni e, kriteriji, također se može govoriti o postizanju izvrsnosti. Koja je uloga Europskog parlamenta u tome? Mi smo mislili da bi zapravo Europski parlament mogao biti vrlo aktivan u provođenju načina na koji se sinergije ostvaruju, posebice u ovoj ranoj fazi kada se još uvijek može, ne može zapravo sa sigurnošću reći što se postiglo u razdoblju od 2014. do 2020. I kad govorimo o sinergijama u različitim područjima politika, možda bi bilo zanimljivo vidjeti mogu li različiti odbori Europskog parlamenta također razviti sinergijski pristup kako bi razmijenili mišljenja temeljem iskustva i uporabi različitih instrumenta u različitim političkim područjima. Hvala. Hvala lijepa. Hvala na vrlo zanimljivoj prezentaciji. Hvala vam na odlično obavljenom poslu. Uvaženi kolege, Otvaram raspravu, pitanja, sugestije. Gospodin Nilsen. Hvala lijepa. Hvala vam zaista na ovom zanimljivom izlaganju. Imam nekoliko pitanja. Vidim da postoji loša koordinacija između različitih e, glavnih uprava komisije i to je nešto što već odavno znamo. Koordinacija bi trebala biti daleko veća i bolja i to je jasno razvidno iz ove studije. I još nešto što je očito i što znam iz vlastitog iskustva u Švedskoj jest da su nam potrebne sinergije između različitih e, europskih instrumenata za financiranje. One postoje ako se sagleda zapravo e, koja ulaganja obavljaju i same države i također lokalne i regionalne vlasti i treba vidjeti koja je tu sinergija interakcija sa europskim fondovima. Recimo, nacionalne vlasti mogu projektirati i izgraditi važnu prometnicu u turističkom području i to čine nacionalne vlasti i neovisno o europskom financiranju. No, može doći do određenih uskih grla na tom pravcu ili bi možda trebalo predvidjeti i e, načine na koje će se rasteretiti ta prometnica, taj pravac i tu se može ostvariti partnerstvo sa eh, regionalnim fondovima. I tu ja zapravo vidim mogućnost sinergije između početnog nacionalnog ulaganja i europskih fondova koji mogu kasnije intervenirati. Mislim da bi to bilo zanimljivo proučiti. A, gospođa Vana ima riječ. Hvala lijepa. Hvala vam na ovoj izvrsnoj prezentaciji studije koja je provedena. Šteta je zapravo što razgovaramo s vama samo danas, zato što je ovo tema koja se raspravljala na plenarnom zasjedanju u parlamentu i prošli tjedan i mislim da bi zaista e, bilo mnogo koristi od toga da smo za vašu studiju i njezine rezultate saznali ranije, zato što je zaista kvalitetna. Želim istaknuti dvije specifične konkretne stvari. E, postoji unakrsno financiranje i zajednički programi čiji je glavni cilj postići sinergiju, ali zapravo regije ne ističu vrlo jasno koji su rezultati. Mislim da bi to trebalo potaknuti i da bi trebalo ohrabriti ih da više koriste te instrumente. Druga stvar tiče se stranice 7 gdje imate međuresorne strategije i govorite u Europi 2020. Pitam se jesu li rezultati isti za pet e, e, ciljeva za razdoblje do 2020. ili postoje razlike između primjerice klimatskih promjena, e, gospodarstva, otvaranja radnih mjesta i slično. Imamo li danjih pitanja? Ne? Onda ću postaviti ja samo dva pitanja. Kao prvo, željela bih reći da sam vrlo zadovoljna E, vašim istraživanjem i ovom prezentacijom. Naime, tijekom rasprave na plenarnoj sjednici ja sam pokušala u minutu i pol koliko sam imala za raspravu spomenuti činjenicu da kad govorimo o sinergiji moramo razmišljati o svim razinama sinergije, ne samo o sinergiji između programa, ne samo o sinergiji među projektima, i rezultatima, već i o sinergiji među svim akterima na svim razinama. Tako da hvala vam lijepa na pristupu u studiji. Mislim da je vrlo važno vidjeti da se zapravo radi o cjelokupnom procesu, a ne samo o jednom koraku. To se naravno ne može postići kroz jednu raspravu, niti kroz jednu diskusiju, niti putem jedne studije. Željela bih vam postaviti sljedeće pitanje. Vidite li priliku za inicijative koje ste spomenuli, primjerice dobre prakse iz različitih država članica? Jer sama srž problema je zapravo želja država članica da postignu sinergiju između različitih operativnih programa i različitih instrumenata kojima rukuju. Mislite li da postignuti rezultati, iako je njih vrlo ograničen broj, mogu biti iskorišteni za bolju komunikaciju pozitivnog trenda kohezijske politike i instrumenta Europske unije i ideje kohezije, jer ta sinergija je zapravo u samoj srži te kohezijske ideje. To su moja pitanja, hvala vam lijepa. Hvala vam eh, na ovim pitanjima. Što se tiče koordinacije između glavnih uprava komisije, Mi se tu ne prekazujemo samo komisiju, zapravo nikoga tu ne prokazujemo ali ono što je važno je također i što se događa u državama članicama. Ako pogledamo e, studiju, to je činjenica koja proizlazi e, iz tu studije. Kad, e, znači, dio je same sinergije i suradnje između raznih uprava, a s druge imamo znači, to što se događa u državama članicama. U svakom slučaju moramo postići da konstrukt, ostvarimo konstruktivni dijalog i razgovor. Svi naši sugovornici u komisiji, govorili smo sa glavnim upravama Move, Grow i tako dalje, e, i naravno drugim, vidjeli smo veliku spremnost suradnje i koordinacije sa drugim upravama. Imamo znači to prepoznavanje određenih manjkavosti i mogućnosti e, poboljšanja. Kad govorimo o drugoj točci, onda se govori o kombinaciji EU e, financiranja bilo koje vrste i financiranja na nacionalnoj razini. U potpunosti se slažem, no to je on kraj onoga što je bilo e, predmet našeg istraživanja. Znači, e, unakrsno financiranje. Imali smo znači cijeli niz primjera e, kombiniranja financiranja iz različitih fondova, ali Trebamo također vidjeti što se događa u okviru europskih strukturnih fondova i kako zapravo to sve skupa je usklađeno sa drugim e, financiranjima. Što se tiče programskog razvoja, imali smo jednu studiju prošle godine i nismo imali znači nekakvih praktičnih e, stvari koje se, koje se događaju na terenu, ali kad govorimo o koherentnosti, strategije i funkcioniranja fundu, fondova, vidjeli smo da zapravo to onda go, e, zapravo je nekakva druga etapa da vidimo što se događa u okviru europskih e, strukturnih fondova. u svakom slučaju mi ćemo u svakom slučaju e, sustavno ažurirati podatke vezano uz ta financiranja iz različitih fondova. Kad govorimo o strategiji 2020. godine ne znam što ima bolje rezultate, a kad govorite o različitim e, znači različitim rezultatima, u svakom slučaju onda govorimo o e, pametnom rastu, govorimo o isto tako kombinaciji Znači fondova, strukturnih evropskih fondova i isto tako kombinacije financiranja iz obzora 2020. Imamo, znači, e, čim smo vidjeli, kad smo vidjeli na i kad smo zapravo na neki način vidjeli gdje imamo kombinaciju, onda su nam govorili o obzoru 2020. zato što tamo imamo e, isto tako velika financiranja u okviru toga a imamo također i karakteristike različitih fondova kad govorimo o FRD-u, strukturnim fondovima i tako dalje. Isto tako e, trebamo vidjeti kako ti različiti fondovi skupa sa obzirom 20 i 20 mogu biti e, usklađeni i nadopunjavati se. Imamo dobre primjere iz država članica Imamo znači različite primjere u studiju, ali teško je što se tiče provedbe naći radnu skupinu koja razgovara o nečemu kad sjećate se znači od tih četiri stupa e, upravljanje, implementacija i tako dalje. A ono što smo imali znači kao rezultate, to je bilo također odcrtano u nekim drugim studijima. Na primjer imali smo e, primjer primjer Sky, isto tako određena inicijativa u okviru obzora 2020. i a, nešto što je bilo također financirano u okviru strukturnih fondova. Postavlja se pitanje kako zapravo ti dobri rezultati također mogu biti interpretirani u nekim drugim kontekstima. Imali smo jednog e, sugovornika u okviru studije iz Walesa, imali smo primjer gdje je ista institucija u Walesu e, zadužena za RDF i obzor 2020. godine. Ne znam kako to funkcionira u praksi Mogu reći da zapravo e, povezanost e, dovodi do toga do razmjene informacije. Postavlja se pitanje kako je to zapravo sve skupa prenosivo. Hvala, hvala vam puno na prezentaciji, na diskusiji. A u ovom trenutku znači zaključujem naš sastanak za danas i nastavljamo sutra u 9. Vidimo se e, sutra u 9. A sada pozivam koordinatore da ostanu na sastanku i nastavljamo sa sastankom koordinatora.